imamo komunikaciju komisije o provedbi europskog migracijskog programa. E, dotiče, doći će potpredsjednik e, Timmermans koji će e, zauzeti mjesto za ovim stolom i sada će me netko drugi zamijeniti u predsjedništvu kao predsjedatelj. képviselőtársaim rátérünk a következő napirendi pontra. Poštovani zastupnici, e, nastavljamo sa radom. Imamo komunikaciju komisije o migracijskog programa. Odmah ću dati riječ gospodinu Timmermansu. E, predsjedniče, u proteklih šest mjeseci e, ogromne mase ljudi su stigle na europske granice. Tjera ih nešto e, e, što se neće zaustaviti u, bliskoj budućnosti. Tisuće ljudi bježe od rata u Siriji. A oni bježe u Europu tražeći e, bolji život. Kao Evropljani ne smijemo im okrenuti leđa. To je naša moralna i međunarodna obveza. Moramo dati zaštitu onima koje trebaju ne možemo nastaviti sa neregularnim tokovima izbjeglica koje prolaze kroz granice u suprotnosti sa e, e, zajedničkim sustavom azila i pravilima Schengena. E, tu imamo problem eksternih vanjskih granica E, nekoliko država članica su ponovno uvele e, kontrole na unutarnjim granicama i tako dovele u pitanje e, slobodno kretanje u Schengenu i ugrozile razvoj gospodarstva. To nas može koštati 5 do 18 milijardi eura godišnje. Moramo urediti naše sustave kako bismo se to uhvatili u koštac sa tokovima migranata. To moramo bolje zaštiti te ljude koji trebaju zaštitu, a ubrzati proces vraćanja onih koji nemaju pravo na azil. E, prijedlog koji je, prošla prošlog tjedna je e, komisija e, objavila jedan e, plan puta e, e, i taj je plan su podržali šefovi vlada članica Evropske unije. Imamo tri glavna prioriteta. Grčka treba riješiti manjkove na, u upravljanju granicama zajedno uz pomoć Evropske unije i njenim agencijama. Moramo, se, e, moramo također imati e, graničnu stražu, stražu kako bismo e, povratili povjerenje u kontrolu naših vanjskih granica. Drugo, ovo prolaženje kroz granice mora sada prestati. Moramo ubrzati pomoć za Grčku kako bi riješila problem na svom teritoriju. Usko surađujemo sa grčkom vladom i međunarodnim organizacijama da povećamo kapacitete. trebamo i nove humanitarne e, instrumente potpore i moramo e, riješiti pitanje e, premještanja izbjeglica. Stoga pozdravljam činjenicu da smo ubrzali proces premještanja u posljednjih nekoliko dana. Treće, Moramo primjenjivati Schengenska eh, pravila kako bismo osigurali budućnost Schengena. Eh, komisija će predložiti jedan eh, koordinirani pristup, privremeni pristup kontrolama. To će se fokusirati na one dijelove granica gdje je to potrebno i biti će ograničeno u vremenu, vremenski, završit će u prosincu ove godine Cilj nije da se kažnjava bilo koja država članica, to je zajednički napor, e, moramo raditi organizirano kako bismo e, riješili osnovne probleme. Moramo paralelno raditi na nekoliko kolosjeka. Moramo smiriti situaciju u Grčkoj. E, stoga moramo nastaviti rad sa Turskom e, na zajedničkom akcijskom e, planu. Moramo prekinuti rad profitera krimčara. Moramo omogućiti legalne kanale prolaza. Stoga ćemo podržavati naša nastojanja na osnovi onoga što smo se do sada dogovorili. E, to će poštivati i europsko i međunarodno pravo. E, Grčka e, se mora vratiti na onaj sustav koji smo dogovorili 10. veljače. Moramo revidirati Dublin kako bismo imali održivi e, sustav azila u Europskoj uniji. Moramo osigurati e, sigurne alternativne puteve za one koji trebaju zaštitu. E, time moramo naročito zaštititi ranjive skupine, to je žene i djecu to je e, naglašeno i danas ujutro u raspravi o izbjeglicama ženama. E, zahvaljujem parlamentu na toj raspravi. Moramo nastaviti raditi na svim tim linijama i držati se naših planova. E, to su se, na to su se obvezale države članice na nekoliko sastanaka vijeća. Moramo isporučiti ono što smo obećali, trebamo plan Moramo pokazati e, da će ovaj plan polako, ali sigurno početi davati rezultate. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče na vašem uvodnom izlaganju, a sada ćemo čuti predstavnike klubova zastupnika, najprije klub zastupnika EPP Monika Holmer. Gospodine potpredsjedniče, dragi kolegice i kolege, najprije hvala lijepa na ovom pregledu situacije. Doista je tako da napredujemo malim koracima, ali ti su koraci zapravo premaleni e, ako se e, u usporedbi sa veličinom problema s kojim smo suočeni e, podaci koji se skupljaju registracijom E, izbjeglica e, još nisu dovoljni e, brojke nam nisu jasne mi još uvijek ne znamo koliki broj ljudi je ušao i ulazi preko naše, naših granica drago mi je što smo na sastanku na vrhu eu turska učinili korak naprijed postigli napredak ja se nadam da ćemo dalje napredak postići do kraja mjeseca i drago mi je što smo odlučili okončati e, stati na kraj politici e, slanja izbjeglica dalje e, dakle potreban je jedan novi intenzivniji pristup Frontex nema dovoljno osoblja i mi još uvijek nemamo dovoljan broj pripadnika Frontexa na vanjskim granicama što je zapravo blamaža. E, mi bismo svi trebali udruženim snagama e, surađivati na e, ovom na rješavanju ove situacije u godini 2015 bilo je 8000 zlostavljane djece u 2016. E, samo u siječnju više od 8000 to je doista nedopustivo ja se nadam da ćemo uskoro e, dati bolji odgovor na ovu situaciju kako bismo zaštitili ovu djecu hvala lijepa Hvala lijepa. Čini se da nešto ni u redu sa prijevodom na mađarski. Nadam se da će to tehnička služba da će otkloniti probleme. A sada sljedeća govornica je gospođa Zipel. Hvala lijepa. O čemu govorimo? komisija želi ponovo na Grčku primjenjivati Dublin, jedan sustav koji još nije, nikad nije funkcionirao i koji svu odgovornost za izbjeglice prebacuje na zemlje koje su na vanjskim granicama. Ako se balkanska ruta zatvori ili ako ostane zatvorena, onda će situacija u Grčkoj definitivno se pretvoriti u humanitarnu katastrofu. Od e, povratka na Dublin, o povratku na E, Dublin ne može biti govora. Druge zemlje članice moraju konačno preuzeti svoj dio odgovornosti. Ali umjesto toga sad bi Turska trebala e, preuzeti i riješiti naše probleme. Ali je li Turska pouzdan partner? Je li Turska sigurna država? E, zemlja u kojoj nema slobode medija, u kojoj se u kojoj postoji najveći broj zatvorenih novinara nakon Kine. E, da, Turska je primila preko 3 milijuna izbjeglica, ali e, oni su e, istovremeno izjavili a istovremeno izjavljujemo da smo mi sa 500 milijuna stanovnika da nam je toliki broj izbjeglica prevelik to je zapravo sramotno Europa bi trebala biti e, mjesto gdje se e, gdje mjesto demokracije e, i poštivanja ljudskih prava komisija i vijeće moraju konačno preuzeti političko vodstvo i organizirati odnosno postići premještanje izbjeglica po drugim zemljama Europske unije da okončanje e, trgovine ljudima odnosno krijumčarenja ljudima e, borba protiv te pojave je važna ali e, i samo oni partneri koji su doista pouzdani partneri mogu se nazvati partnerima. Hvala lijepa. Gospođo Zipel, da li prihvaćate pitanje? Gospodine Jakovčić, izvolite. Predsjedavajuća, hvala lijepo što ste prihvatili moju plavu kartu. Spomenuli ste zapadno balkansku rutu i rekli ste da se ona ne smije zatvoriti. Ja sam mišljenja kao i vi da zapadno balkanska ruta mora biti otvorena. Međutim, da li se slažete sa mnom da mi ipak moramo znati tko prolazi tom zapadno balkanskom rutom? i sigurno je da grčka ne može uspostaviti dublin jer je dublin odavno propao ali mi moramo znati uvjeren sam u to tko nam dolazi u europu. Da li se slažete sa mnom? Da, slažem se s vama da registriranje svih izbjeglica koji pristižu mora biti e, osigurano. Gospođa Holmer je također e, upozorila ali, na to, ali to ne može biti prepušteno samo Grčkoj, e, nego je Grčkoj potrebna potpora svih zemalja članica, potrebno je poslati i osoblje iz drugih zemalja u Grčku kako bi se uspjela nositi sa tom zadaćom. Hvala lijepa. Sljedeća, sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Mi smo danas ovdje kako bismo govorili o primjeni pravila. To nije baš e, uzbudljiva tema. Mi se ne pridržavamo pravila i zato smo danas ovdje. E, bombastični e, naslovi o velikim uspjesima e, su e, važni međutim naša pravila se ne poštuju i moramo stvoriti E, okolnosti da se, koja omogućuje da se e, ta pravila poštuju. Ja poštujem rad komisije e, i važno je, slažem se da je važna zaštita naših vanjskih granica, pri čemu važnu ulogu igraju EASO i Frontex. Ali nigdje u ovim postojećim pravilima ne stoji da e, trebamo poduzimati mjere koje su u kontradikciji sa našim e, postojećim zakonima o e, azilu ne postoje čarobna rješenja, premještanje izbjeglica još ne funkcionira, a ja se bojim da bilo koji dogovor koji postignemo sa turiz, e, sa Turskom neće stvoriti ništa osim e, e, novih neuspjeha, a ono što nam je potrebno su uspjesi. George Bernard Shaw bio je u pravu kada je rekao mi učimo iz povijesti Gospodine Kirhov, da li prihvaćate pitanje gospodina Etheridgea? Gospodine Eterić, imate riječ. Hvala lijepe, hvala što ste prihvatili pitanje. Slažete li se sa mnom da je situacija e, sa migracijskom krizom e, područje u kojem je Europa potpuno izgubila e, dodir sa svojim građanima i da li biste se složili sa mnom da sama činjenica da Europa poduzima ove očajničke mjere E, kako bi se nosila sa ovom e, krizom i samo ilustrira slabost ove organizacije, ovog, odnosno Europske unije. Hvala lijepa na ovim zanimljivim pitanjima. Ja ću o njima morati malo razmisliti, ali u međuvremenu ću vam reći sljedeće. Da ste slušali ono što sam upravo rekao, e, shvatili bi da, ja, da se ja zalažem za pozitivan put naprijed, i za unošenje više smisla u mjere koje poduzima Europska unija. Ako Velika Britanija napusti Europsku uniju, kao što ovaj gospodin i želi, nećemo više moći e, davati svoj doprinos i pomagati Europi da riješi ovu krizu koju doista moramo riješiti. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Cecilija Wikstrom u ime kluba zastupnika ALDE. Izvolite, imate dvije minute. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. U proteklih nekoliko mjeseci ovaj kontinent je suočen sa e, priljevom izbjeglica bez presedana. Odgovor nacionalnih e, vođa je bio vrlo e, jadan. E, e, ono što se događa na našim granicama u suprotnosti je sa međunarodnim pravom. Također smo e, svjedoci uvođenja ponovno graničnih kontrola unutar Europske unije, što znači da samo financijski E, troškovi potencijalne propasti Schengena bi mogli iznositi 1,5 trilijun eura. E, u međuvremenu mi se nadamo da će izbjeglice otići nekamo drugome. Ono što nam e, je potrebno je pravo vodstvo na europskoj razini Drugim riječima, potrebno je zajedničko djelovanje, zajedničkim metodama kako bismo sigurali e, fer i razumnu e, raspodjelu izbjeglica među zemljama članicama. Dakle, moramo svi skupa upredati svojim granicama, podijeliti odgovornost za primanje izbjeglica, moramo naći načina da ponovo vratimo u njihove zemlje one koji ne ispunjavaju kriterije za e, međunarodnu e, zaštitu i za azil potpredsjedniče Timmermans e, nastavite sa dobrim radom komisije i predložite prava europska rješenja. Sad je krajnji čas da komisija i ovaj parlament preuzmu voduću ulogu skupa sa nekoliko hrabrih e, vođa, predsjednika država i vlada na koje još možemo e, računati u vijeću. Zašto? Zato što Europa to danas zaslužuje. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Kornelija Ernst. Imate jednu i pol minutu, izvolite. Hvala lijepa. Ono što se trenutno događa sa izbjeglicama e, može se doista nazvati e, katastrofom. E, sa tim ljudima se trguje kao stokom E, dakle ako ti meni daš jednog ilegalnog izbjeglicu ja tebi dam jednog legalnog e, vraćanje izbjeglica u Tursku bilo bi u suprotnosti sa međunarodnim pravom strategija i jedna prava e, politika e, primanja ovih izbjeglica u Europsku uniju je doživjela poraz. Moje dame i gospodo, e, ako bi se sada još razmišljalo o tome da se zaštita pruža samo Siriji i da se čak razgovara i o tome da unutar Sirije postoje sigurne zone, onda se to doista pretvara u farsu Turska u kojoj se ljudska prava gaze nogama, ne samo e, Turska država gdje se ne samo ne poštuje sloboda medija, nego je to e, zemlja koja puca na vlastito stanovništvo. To je e, doista neprihvatljivo da u takvu zemlju vraćamo izbjeglice. Ja, vas, e, ja apeliram na vas da sva sredstva koja imamo kao Europski parlament upotrebimo kako bismo e, spasili naše civilno društvo. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Sargentini. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, gospodine Timmermans, e, gospodine Avramopoulos. Ovo je prilika za vas da nam objasnite što mislite o odlukama vijeća, o sinoćnim odlukama vijeća. Ono što sam ja čula je da želite e, surađivati, ali i to u kontekstu međunarodnog prava, ali e, čini se da doista niste u situaciji dati dom izbjeglicama ono što želite učiniti je ograničiti priljev izbjeglica u Europu. Dakle ono što nam u osnovi treba moramo se podsjetiti da izbjeglice bježe iz nekog mjesta, a ne u neko mjesto. Ne možemo razmjenjivati ovakve izbjeglice za onakve izbjeglice. To nije e, problem recikliranja. Mi govorimo ovdje o ljudima kojima treba utočište, kojima treba e, sigurnost. Kad je riječ o graničnim kontrolama, mislim da moramo pogledati obje strane E, tog pitanja moramo sagledati činjenicu da postoji problem sa kontrolama granica jer e, ljudi koji ne mogu legalno prijeći granice pokušavaju ih prijeći e, ilegalno. Mislim da je sramotno ovo što se sada događa. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Ferrara. Hvala lijepa. Danas smo opet prisiljeni govoriti o vrlo malim koracima naprijed koje e, smo učinili. E, prisiljeni smo govoriti o deset tisuća djece bez pratnje koje su nestali na europskom teritoriju. Potpuno smo izgubili svaki trag te djece. Oni su žrtve kriminalnih mreža. A kada je riječ o europskim naporima i o naporima Europola e, tu se ne postiže ništa ja ne mislim da mislim da ne možemo e, dati ucjenjivati od strane Turske e, da li je Turska sigurna zemlja? Ne. Da li poštuje ljudska prava? Ne. E, mi se možemo pokušati uvjeriti da je e, to tako, međutim to sigurno nije tako. Postoje zemlje članice koje odbijaju e, ponašati se solidarno dokle god nema političke volje od strane nekih zemalja članica ništa se neće promijeniti. Gospođo Ferrara, da li prihvaćate pitanje? Izvolite, gospodine Votman, gospođo Votmans, možete postaviti pitanje. Hvala lijepa. E, govorite o tisuća djece koja su nestala. E, jedno pismeno pitanje upućeno je u vezi s tim još e, prošle godine. Zanima me koja je pozicija vaše stranke u vezi sa pronalaženjem tih 10.000 nestale djece e, mi imamo i u Europi problem sa djecom koja nestaju mi ne možemo dopustiti 2016. dopustiti da 10.000 djece jednostavno nestane na našem teritoriju apsolutno se slažem s vama naš klub podržava ovo što vi kažete, mi želimo rasvijetliti te nestanke e, maloljetnika bez pratnje. Mi smo postavljali usmena pitanja, pitanja komisiji kako bi se ta činjenica i da se napravi jedan širi e, program zaštite za tu vrlo ranjivu kategoriju. Neprihvatljivo je da dan danas tisuće maloljetnika bez pratnje nestaju i nitko e, ne pita za njih, nitko nije odgovoran za njih. A sada dajemo riječ gospođi Mare 90 sekundi. Hvala. E, gospođo predsjednice, vidimo iz ove krize koju smo sami izazvali da ne postoje odlučnost u Europskoj uniji. Predsjednice, jučer su europski vođe uz pomoć e, tekućeg predsjedništva dopustili Europskoj uniji da se sliže s diktatorom Erdoganom i to je ono što možemo zaključiti na temelju rasprava jučer. Turska hoće da se ukinu vize i EU je pristala na to. Turska je imala druge zahtjeve na koje je Europska unija pristala. To je opasna igra. Igramo se s vlastitom slobodom, a sve u ime nastojanja da se pronađe e, e, rješenje za ovaj tsunami i izbjeglica. To je povijesna pogreška. I ja se nadam da ćemo mi uspjeti zatvoriti nizozemske granice i da mi nećemo dati nikakve novce Turskoj u ime naše slobode i sigurnosti. Hvala. A sada ispred e, nezavisnih članova gospodin Papadakis. Minuta i pol. Imamo ovaj e, hodogram e, za Schengen i imamo zaključke sa jučerašnjeg samita kao rezultat tisuće očenih tražitelja azila i migranata je e, u Zamci, u Grčkoj. E, imamo zatvorene granice, imamo povratak, e, vraćanje tih ljudi, imamo nedopuštanje ulaska i došlo je do preokrata politike Europske unije, a grčka vlada je to potpisala kršeći Ženevsku konvenciju koja ne priznaje Afganistance kao e, izbjeglice, mada su oni također žrtve imperialističkih ratova, ali niti Sirici koji pate zbog e, ograničenja da im se daje azil, kao što su ona koja je uvela Njemačka, a i druge zemlje su to podržale e, na osnovu fašističkih tendencija, koristeći se ovom izlikom izbjeglica, vidimo da srednja klasa u Turskoj dovodi u pitanje nacionalni suverenitet Grčke. Što znači biti solidaran s izbjeglicama? Znači e, poslati ih, dovesti ih tamo gdje oni žele ići. E, to znači e, prihvatna prihvatni centri koji im omogućuju dignitet Radi se zapravo o žrtvama imperialističkog rata i e, dakle ne. Riječ ima gospodin Macola. Poslovničko pitanje. Morat ćemo zamoliti govornike da govore sporije jer prevoditelji ne mogu e, tako brzo prevoditi. Zamolite govornike da govore sporije kako bi prevoditelji mogli raditi svoj posao i točno sve prevesti. Tako da i oni koji ne govore jezik to mogu razumjeti. Pa hvala uvaženi zastupniče. molit ćemo prevoditelje da prate ovo što se događa. Zamolim svoje kolege da malo uspore kako bi prevoditelji mogli prevoditi. A sada dajem riječ Roberto Macoli. Započet ću time što ću se zahvaliti komisiji na jednom konzistentnom pristupu da se upravlja ovom krizom i da su razmotrili ono što nam nudi Europa na evropskoj razini kako bismo na najbolji način to učinili. Fokusiram se na Schengen. Naša proslavljena Schengen zona je kamen, jedan od kamena temeljaca Europske unije i mora to i ostati. No istovremeno moramo shvatiti da jedno nemamo unutarnje granice Europi zato što je obećano našim građanima da će naše vanjske granice biti sigurnije i da će se poboljšati razmjena informacija a jedno je predovjet za drugo. Schengen je od ključne važnosti za ukupnu sigurnost Europske unije, ali on je i nužan gospodarski i politički. Vidjeli smo da bi uvođenje e, graničnih kontrola dovelo do povećanja troškova od 5 do 18 milijardi eura godišnje. Naše vanjske granice stoga moraju biti vanjske, naši standardi sigurnosti mora ostati visoki. U tom smislu prijedlog e, za graničnu stražu i obalnu stražu Europe je ključan. Moramo razmotriti kako to se može najbrže uvesti, a razmotriti i kako će to utjecati na suverenitet. je ovaj zajednički akcijski plan sa Turskom moramo vidjeti kako će se to promjenjivati i vidjeti točno što je dogovoreno inače. Svaka zemlja članica mora izvršavati svoje obveze vezano za vanjske e, granice to vrijedi za Grčku. Mi znamo kako je njima teško i zbog toga je važno da solidarnost i međusobno povjerenje e, su užasno važni. Moram reći da naši građani zahtijevaju dijela od Europe. Ne radi se o tome da se nađu hitna rješenja za hitne situacije. Moramo e, se odmaknuti od tog rješavanja stvari na komadiće. Hvala. Imate plavi karton. Prihvaćate li ga od gospodina Sanja? Prihvaćate li ga? Hvala, gospođo predsjednice. Gospođo Macola. Zadovoljit će me kratak odgovor e, i spor odgovor dvije te riječi. Vidite li ikako rješenje za ovaj problem, da se nađe sredstvo, da se uvjeri ova manjina e, koja blokira e, ove odluke. Gospođo Mecola, molit ću vas stvarno da govorite polako zato što prebrzo govorite, prevoditelji ne mogu tako brzo prevoditi. Sada radim na izvješću koji će se, nadam se, osvojiti sljedećeg mjeseca na plenarnoj sjednici, koji zapravo pokazuje koja je vizija ove institucije, kako se nakon toliko godina rasprava, osobito u drugim institucijama, možemo konačno prihvatiti da migracija i njezine izazovi su nešto što trebaju podijeliti sve zemlje članice Europske unije. Svak, svako rješenje treba e, da svaka zemlja e, preuzme svoj dio odgovornosti. Gospodin Moraš, sljedeći govornik, minuta je pol. Hvala. Kao što je rekao gospodin Timmermans, mislim da je rekao da imamo plan i Moramo reći komisiji da su zaista imali mnogo planova od kojih su neki zaista pokazivali veliki integritet. E, Nedavno je Grčka dobila ogromni iznos novca i to je pokazalo da se može nešto dobro napraviti koristeći sredstva iz tog humanitarnog fonda, ali to nije dovoljno. Znam da mnogi od zastupnika koji rade nešto da bi se riješila ta kriza znaju da već dvije godine komisija ima planove, no problem je u vijeću jer imamo tu nekoherentnu i agresivnu reakciju na taj plan. Tako da tu imamo dva stupa za ovo rješenje. Imamo te planove komisije koje se bave najtežim aspektima kao što je Dublin, e, revizija naših rada, naših agencija koje sada trebaju raditi stvari za koje uopće nikad e, nisu trebali raditi, ured za azilante, pogranična agencija i e, imamo i plan za Tursku. I u ovih nekoliko sekundi koje vam hoću samo vas upozoriti da mi ne kršimo međunarodno pravo kada se držimo naših načela i međunarodnog prava u tome, ali mi nemamo u ovom domu luksuz da mi ne obavimo svoj dio posla. Jer neke od jako važnih stvari kojima će se baviti komisija su zapravo definirani ranije. Mi nemamo luksuz da prepustimo ljude umiranju, ranjavanju ili da dopustimo da djeca nestaju. Gospodin Jurek vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li plavi karton, gospodine Jurek? Ja bih htio pitati ovo pitanje. Kritizirate Europsko vijeće ali prije deset mjeseci naša vlada je predložila jedini logični mehanizam koji je mogao zaustaviti ovu dramu, ovu tragediju. I tu govorim o suzbijanju e, ilegalnog krijumčarenja ljudi. Nije li ta borba nužan element e, tako da prihvatimo one kojima zaista trebamo i hoćemo pomoći, a da problem ne postane veći i da ne postane nerješiv. Hvala vam na ovom pitanju. E, ne želim e, kriviti vijeće u općenitom smislu, nego ti ekstremisti u vijeću neke zemlje mogu odlučiti da ne preuzmu svoj dio odgovornosti. To nije prihvatljivo u Europskoj uniji. E, to nije dio organiziranog i samilosnog pristupa. Neke zemlje mogu pokušati uraditi sve što mogu, a druge samo sjede i gledaju. Komisija ima planove koji su dozreli u toku ove dvije godine i sada bismo trebali ih prenijeti na dijela, ali ne možemo zbog toga što vijeće tu sada zaostavlja. Hvala. A sada... Helga Stevens, eh, jedna minuta i pol. Hvala vođe Europske unije nisu dovoljno pozornosti poklanjali eh, graničnoj politici eh, Europske unije. Mi ovisimo o Turske, mi ne možemo kontrolirati svoje granice. Europska unija nije pod kontrolom. Europska unija predugo se je zapravo imala taj pristup Angele Merkel, labavi, ali jasno je da ono što nama treba nije ponavljanje onoga što se dogodilo u prošlosti. Moramo se pobrinuti da Europska unija se organizira na onaj način kako mi želimo da ona bude, a ne da ovisi o Turskoj. Mi trebamo se usredotočiti na prihvat na našem teritoriju i imati snažnu politiku nedopuštanja ulaza i trebamo imati čvrste kvote za ulaz. Hvala. A sada gospođo Mlinar, jedna minuta. Hvala gospođo predsjednice. Hoću poštenu debatu. U komunikaciji se dalje govori o provedbi mjera koje su predviđene u odlukama o premještanju, a to nije funkcioniralo. Mi ne možemo tražiti od zemlje kao što je Grčka da bude taj hotspot i da to zaista funkcionira ako ne dolazi do tog premještanja izbjeglica. 560, 536 eh, od 60 tisuća ljudi je razmješteno. To je praktički ništa. Uvjerena sam u dvije stvari. Kao prvo trebamo prestati pokušavati eksternalizirati probleme koje ima Europska unija nego trebamo definirati spravi pristup Europske unije. Kao drugo trebamo konkretne mjere koje će provesti solidarnost i podjelu odgovornosti i to odmah. Predlog komisije da se u potpunosti povrati funkcioniranje Schengena su podržali šefovi vlade i država, no ono što mene plaši je da je to e, nešto što su samo prazne riječi na papiru i da je predaleko taj krajnji rok. Schengen se može obnoviti samo ako, su se, ako se svi na to obvežu i i nadam se da ćemo preko plavog kartona dobiti konkretne gospodarske prijedloge što učiniti sa migracijom. Govorili ste malo dulje nego što je bilo predviđeno. Sada dajem riječ gospođi Björk na jednu minutu. Imate riječ. Hvala lijepa. Schengen mora ponovo profunkcionirati tako što će zemlje članice preuzeti svaka svoj dio odgovornosti. E, mora se sagledati prava dimenzija problema. E, svjedoci smo da se daju brzopleti loši prijedlozi sklapaju se dogovori sa Turskom kako bi izbjeglice ostale tamo umjesto da krenu preko Sredozemnog mora. Međutim, to nije put u budućnost, to nije dobar plan. E, put u budućnost izgleda drugčije. Hvala lijepa. Hvala Keller, jedna minuta. Hvala. Povjereniče, 10. veljače u komunikaciji ste nam rekli koja je vaša definicija, odnosno tumačenje eh, sigurne treće zemlje. A to znači da svi oni zaštitni mehanizmi koji postoje u našim zakonskim propisima su takvi da to može obuhvatiti praktički svaku zemlju. Zašto smo mi te zaštitne mehanizme stavili u naše zakone? Zato da imamo jasne odredbe. A sada, e, mislim, mi zakone donosimo zato što želimo da se oni provode, a ne da poslije kažemo da su nerelevantni. Da li vi stvarno mislite da Turska Zemlja koja šalje vojsku na svoj vlastiti narod je zemlja, dakle zemlja koja e, šalje izbjeglice nazad u Siriju, gdje imamo čak i izvještaje da su e, pogranična policija Turske pucala na ljude, da li ona se može nazvati sigurnom trećom zemljom u skladu sa ovom našom direktivom. To bi me jako zanimalo da čujem. Hvala. A sada gospođa Wimberg, jedna minuta. Hvala lijepa. E, ja se mogu samo složiti sa ovim što je rečeno u vezi sa zaštitom vanjskih granica. E, sada bi Frontex e, uz povećane E, povećana financijska sredstva trebao štititi naše vanjske granice. Ja se pitam zašto nam je potrebna ta nova obalna e, straža dodatno uz Frontex. Prošle godine nam je uspjelo e, razmistiti 400 izbjeglica, a htjeli smo razmisliti 160 tisuća i osim toga što ćemo učiniti nakon što se e, iscrpe te kvote Švedska je primila veliki broj izbjeglica gospodine Avramopulos što dalje Gospodin Brila, dvije minute, izvolite. Gospođo predsjednice, e, komisija eh, eh, je, eh, ima potpuno krivu politiku s migrantima. Moramo također posvetiti neku našu pažnju građanima Kalea koji pate od ove katastrofalne politike obitelji više ne mogu živjeti u sigurnosti, dućani se zatvaraju, žene su kao i u Kölnu e, žrtve seksualnih napada migranata koji nemaju nikakvo poštovanje za e, zakone zemlje domaćena. E, ova invazija migranata troši naš novac naš novac e, treba financirati vraćanje e, ilegalnih migranata i pomoći e, Mađarskoj i Grčkoj da se riješe migranata. Hvala. Hvala. Gospodin Gališ, Najmanje što možemo reći da politika Europske unije u migracijskoj krizi je neefikasna, to je potpuni neuspjeh. E, e, suština te agende počiva na dobroj volji e, trećih zemalja, ovdje Turske E, s kojom Evropska unija održava dvosmislene, to jest šizofrene odnose. E, Turska je shvatila slabot e, Europe, nemogućnosti očuvanja svojih granica. Primit će tisuće izbjeglica usprkos neprijateljska evropskih građana E, e, sada ste dali e, nuklearno oružje u ruke predsjednika Erdogana i sada ona Turska ima u rukama pipu koja vodi migrante u Europu ili ih drži izvan Europe mm, E, e, ovo je mračna politika, politika katastrofe. E, također ni pitanje zakonitih imigranata nije riješeno. Krijumčari i nezakoniti imigranti su pobjedili. Hvala, hvala.

Hvala, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi kolege, ne mislite li da ovaj dogovor s Turskom je neprihvatljiv? Jer on e, koristi Turskoj na jedan e, neprihvatljiv način. E, ljude u Briselu je ucijenila Turska i Europska unija je priznala da da nije u stanju E, braniti svoje, štititi svoje granice i prepustila je zaštitu svojih granica Turske koja nije u Europskoj uniji. Da, dragi kolega. Da, dragi kolega, mislim da je to nedozvoljiva e, trgovina. E, mi ćemo sada dozvoliti bezvizni režim sa Turskoj. E, i e, imat ćemo još više e, ekonomskih migranata. Gospodin Džambatski, morat ćete me ispričati, možda sam pogrešno pročitala vaše ime, ali evo sada dolazimo do našeg posljednjeg govornika, gospodin Brok, minute 30 sekundi. Gospodin predsjednice, potpredsjedniče komisije. Ja bih htio zahvaliti komisije da je e, e, sačuvala živce u ovoj situaciji i mm, da nastoji staviti e, pod kontrolu ovo migracije a isto tako što je odlučna spasiti Schengen, da ima jasni plan se, kojeg se moramo držati, e, kojim ćemo sačuvati izvor našeg bogatstva, to jest unutarnje tržište. Mislim da je važno da uspostavimo ponovno unutarnji red e, u Europi, da e, držimo stvari pod kontrolom i da se držimo naših ciljeva mm, e, zahtjev parlamenta koji smo već davno uputili jeste da imamo graničnu stražu. E, e, mi imamo 20 godina Schengena, imamo Dublin, moramo e, poduprijeti e, e, kontrole na granicama našim novcem i na taj način moramo napredovati. Mi smo odgovorni i za izbjeglice. Važno je da dademo pomoć za izbjeglice kako bi ljudi izbjeglice mogli živjeti mirno tamo gdje se nalaze. Hvala lijepa. Sadašnja kriza je takova jer Europa ne funkcionira. Mi nemamo migracijsku politiku. Dublin nikad nije funkcionirao E, imamo sada opsežan paket zakonodavnih mjera kojeg pozdravljam. I, e, naš parlament će dati potporu komisiji u, komisiji u tim naporima. E, moramo djelovati sada ja sam posjetio razne kampove, ljudi su očajni, naročito žene i djeca pade, pate. E, ovaj se tje, ovog se tjedna situacija još pogoršala jer e, stalno pada kiša E, ja sam opet dobio poziv, očajnički poziv iz Sidomenija. E, položaj je kaotičan i može e, svaki čas eksplodirati. Ja sam vam pisao, povjereniče Avramopulos, puno premalo radimo da pomognemo izbjeglicama. Sada na kraju imamo jednu uredbu vijeća e, koja stvara zakonski okvir. Molim, djelujte brzo jer nemamo vremena za gubljeme. E, e, portugalska vlada je udvostručila, kvotu izbjeglica koju, koje želi prihvatiti. To je pravi odgovor na ovu krizu. Gospodine Weidenholzer, prihvaćate li e, plavi karton e, e, gospođe To je plavi karton za gospodina Broka. U nedjelju dok je gospođa Merkel mirila gospodina Erdogana, da li je protestirala zbog racije na jedno urežništvo novina u Istanbulu? da ona je imala ozbiljne e, razgovore sa Erdoganom e, gospođu Merkel vrlo često se napada jer je pregruba sa Turskom kad se radi o kršenju prava manjina i ljudskih prava gospođa Merkel se bori za ljudska prava u, Trš, u Turskoj. E, sad treba otvoriti poglavlja 22 i 23 kako bismo s Turskom mo mogli govoriti o ljudskim pravima. E, e, Turska još ne zadovoljava uvjete ovih poglavlja, a na tome radimo gospođa Merkel. Molim da poštujete pravila. Kad netko postavlja pitanje, e, e, nakon što je govornik već završio i neko tko drugi e, govori. Nitko nije vidio da ste podigli plavi karton. Molim da se ne žalite onda. Držite se pravila. Gospodine Weidenholzer, e, to e, pitanje nije bilo za vas. Gospodin Halaho ima riječ. Hvala e, gospođo predsjednice. Evropska unija nije uspješno rješavala ovu katastrofu. Premještanje, mehanizam premještanja je samo jedini primjer tog neuspjeha i nuđaju se rješenja za koje nisu zainteresirane ni države članice ni migranti. Ljudi dolaze iz, u Grčku i Italiju jer otamo mogu putovati nesmetano u, e, e, na zapad u druge evropske zemlje. Taj tok e, je takav ne zbog toga, ne zbog toga što Evropska unija čini, već zbog kontrola na granicama. Schengen se treba obustaviti dok se situacija ne smiri. Inače će propasti. E, pravila o azilu moraju biti takva da se ne može tražiti e, azil e, ako ste u jedne zemlje, ako ste stigli iz sigurne druge zemlje. Hvala. Natalie Grisbeck ima riječ. Komisija je poduzila mjere koje zahtjeva ova kriza i nakon e, paketa, nakon samita e, sada e, imamo očajnu situaciju jer države članice pobijaju navečer ono što ste vi rekli ujutro zaštita vanjskih granica je potrebna da bi se sačuvao Schengen. Trebamo solidarnost između država. E, što dalje ide vrijeme, E, e, to e, situacija postaje lošija jer države članice osim nekih, naime Njemačke i Grčke, ne preuzimaju svoju odgovornost. Ljudi svaki, svaki dan umiru, milijuni obitelji su uništene a mi gledamo propast vrijednosti koje su temelje Europe molim da vršite veći pritisak na države članice. Gospodin Krizogonos ima riječ. Za vrijeme sameta prošle godine još jednom smo vidjeli da u Europskoj uniji imamo neke države članice koji ne žele preuzeti zajednički teret države koje ne pokazuju solidarnost drugim državama članicama. Mm, to stvara paneuropski problem, e, naime problem izbjeglica i migranata. Unilateralne akcije i sebične nacionalne politike neće biti plodonosne. One će dugoročno biti katastrofa za sve nas. E, e, treba Eh, eh, povećati angažman eh, vijeća da se nezakoniti migranti vraćaju u Tursku. Moramo također dati financijsku potporu državama kao Grčkoj, pomoći im s joj s logistikom E, premjestiti izbjeglice u druge zemlje. Moramo e, prestati govoriti i početi djelovati. Sljedeći govornik je e, gospođa Valero. Hvala lijepa. Budućnost Schengena i Europske unije je povezana E, kontrola vlastitih granica je opet uvedena. E, recimo e, sada opet postoji granica između Švedske i Danske. Schengen neće funkcionirati ako sve države članice ne preuzmu svoju odgovornost. I mislim da je to vrlo tragično. Jedna od pitanja na dnevnom redu jeste da e, vraćamo izbjeglice koji ne trebaju zaštitu. Stotine tisuća ljudi e, već žive godinama u Europi i koji trebaju zapravo biti vraćeni. E, tu imamo veliki zaostatak. Kako vratiti sada ove ljude? to je vrlo problematično. E, rado bih znala što o tome misli komisija. Mihal Marušik ima riječ na jednu minutu. E, hvala predsjednice. E, Mm, mi smo svi nek, e, bili pacijenti, a neki od nas su i liječnici. E, moramo gledati korijen bolesti, a ne samo suzbijati posljedice. Moramo suz, e, suzbijati ovu krizu u korijenu E, inače ćemo uništiti Europsku uniju. Ako nam je stalo do Schengena i Europske unije, moramo znati što je Europa, a što ona nije. Moramo zatvoriti granice i suzbijati e, e, tek ove ogromne infekcije. E, taj će tok uništiti Evropsku uniju. Turska nas može iskoristiti. Oni će dobiti e, milijarde eura e, kako bi tjerali vlastitu politiku. Mi se moramo braniti, moramo postati radikalni. Hvala. Gospođa Gabriel ima riječ. Hvala lijepa. E, e, hvala što radite na agendi Evropske unije. Pozdravljam e, ovo što radi komisija od početka mandata u Europi izvanje Imam dva pitanje. Provedba hotspotova. Koji su glavne prepreke da napredamo brže? koje su blokade na, li, e, na dijelu. E, moramo učiniti ono što je da, dažno va, važno. 2015. je komisija e, počela jedan pilot projekt u Nigeriji. Međutim, danas taj projekt ne funkcionira. Imamo još uvijek ogromne migracijske tokove dvije primjedbe o, o našoj migracijskoj politici. A ako budemo e, djelovali e, više u, e, izvan Europske unije, onda unutar unije ne, nećemo imati toliko probleme. Libanon, Jordan, moramo i dalje podupirati ove dvije zemlje jer su one ključne za rješavanje migracijske krize. To je danas važnije nego ikada. Moramo slušati što nam te dvije zimlje govore. Marija Žuaro ima riječ. E, cijenimo napore e, komisije, ali grčko rješenje i tursko rješenje e, će pokazati gran, naše granice E, trebamo jače evropske e, solucije za ove probleme kako bismo očuvali Schengen, odgovorili na migracijsku krizu prema evropskim vrijednostima. Trebamo prave evropske e, granice, ne zidove, ne boljikavu žicu, već sustav koji će biti strukturiran E, imati e, e, informacije koje su potrebne kao i usluge koje su potrebne, službe koje su potrebne, kontrola granica, upravljanje migracijskih tokova i primjenu europskih standarda. Trebamo imati strateške javne investicije E, u našoj migracijskoj politici kako bismo pripremili Europu za 21. stoljeće. Hvala, gospođo predsjednica je prekinula. Hvala lijepa sljedeća, hvala gurnica je gospođa von Storch. Hvala lijepa. Dame i gospodo, želim govoriti o jednoj centralnoj točki. Milijuni ljudi dolaze u Europu. Njemački ministar Miller je početkom godine rekao da 8 do 10 milijuna ljudi dolaze sa bliskog istoka na putu su prema namu sa sjeverna Afrike dolaze e, daljnji izbjeglice. To je problem. A Evropska unija već mjesecima govori o razmještanju 160 tisuća ljudi iz Grčke i Italije. E, Nekoliko stotina njih je za sada razmješteno i juče je rečeno da to treba ubrzati. Možda ćemo dakle uspjeti sa tim razmještanjem u sljedećih 15 e, godina, ali što ćemo sa, e, što to znači u, e, kad se ima u vidu da milijuni ljudi su na putu prema nama, međutim mi ne možemo pomoći svim tim ljudima, moramo im pomoći tamo odakle oni kreću i to odmah. Hvala lijepa. Gospodin Albiol Guzman ima riječ. Gospođa Albiol Guzman. Hvala lijepa. E, politika prema migracijama Europske unije razvijena je na, na temelju ekonomskih principa, a ne na temelju e, ljudskih prava. Postoje legalni i ilegalni migranti e, ilegalnima e, nije pružena zdravstvena skrb i vraćeni su natrag u e, područja pogođena konfliktima ekonomski migranti su dio tih e, tog e, vala ljudi koji ulaze u Europu e, sada međutim i oni sigurno nemaju prava dobiti zaštitu koju trebaju dobiti izbjeglice ali sada vidimo da se sada i izbjeglice vraćaju natrag i vidimo da su oni žrtve vrlo okrutne politike hvala lijepa sljedeći govornik gospodin Margal Hvala lijepa. Mislim da moramo smanjiti priljev izbjeglica i ne smijemo e, sklapati dogovor sa vragom, a to je ono što radimo ovim sporazumom između Europske unije i Turske. E, trebali bismo se ponašati u okvirima Dublinske konvencije ali e, mi to ne činimo i ne pridržavamo se naših obveza Grčka će sada postati zatvor pod vedrim nebom zato što druge zemlje e, članice Europske unije odbijaju prihvatiti svoj dio odgovornosti ako zatvorimo balkansku rutu ljudi će krenuti drugim putevima europa je postala pakao nacionalnih interesa naš će povijest osuditi odgovor nije grčka odgovor je promjena naših kriterija hvala lijepa e, time što govorite brže nećete uspjeti prenijeti svoju poruku sljedeća govornica gospođa Atkinson e, koja je gornja granica onoga što se spremni platiti Turskoj od novca poreznih obveznika? E, Turska je zemlja koja zatvara novinare i e, istovremeno u Njemačkoj na e, nedavnim izborima e, velike uspjehe postigla stranka AFD. To, to je e, bitan pokazatelj raspoloženja stanovništva. Kancelarka Merkel ne sluša svoje građane i birače. Dakle, ono što ste postigli pregovaranjem sa Turskom je ništa e, i zbog neuspjeha cijele ove politike e, Velika Britanija će izaći iz Europske unije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Diaz de Mera. Hvala lijepa. Želim naglasiti da smo suočeni sa ogromnom humanitarnom krizom, ali također i sa krizom upravljanja moramo primijeniti unilateralne mjere, zatvarati granice, moramo pokazati solidarnost, to je jedini način kako se možemo suočiti s ovom situacijom, moramo pružiti zaštitu tim e, onima kojima je potrebna i moramo e, kontrolirati svoje granice, a, a mehanizmi za davanje humanitarne pomoći moraju profunkcionirati svote koje su obećane Turskoj. To je vrlo teško pitanje Zašto? Zato da bi se poboljšali humanitarni uvjeti u kojima žive izbjeglice na turskom teritoriju. Također i u Siriji, a Turska nam je potrebna i kako bi zaustavila priljev izbjeglica koji e, nemaju pravo na zaštitu po međunarodnom pravu. E, premještanje, hotspotovi, sve su to stvari kojima koje moraju profunkcionirati moramo ispoštivati ono što propisuje Ženevska konvencija i moramo biti vjerodostojni i e, odigrati važnu ulogu u rješavanju ove krize. Hvala lijepa. E, riječima gospođa Jotova. Hvala lijepa. Mi ćemo vas nastaviti podržavati u rješavanju ove krize, ali moram priznati da prethodna rasprava o Siriji ne daje razloga za nadu. E, politika Europske unije počiva na dva stupa e, vodeća uloga u e, rješavanju kriza pritom igra važnu ulogu. Da li je naš pristup holistički nadalje? Najnoviji prijedlozi komisije ritualiziraju e, problem sa tokovima migranata sada, međutim e, imamo problem u Grčkoj, imamo i dvostruke kriterije. Svi vaši prijedlozi usmjereni su prema očuvanju Schengena, međutim što će se dogoditi na drugim granicama? One će postati tampon zona i ogroman e, prihvatni sabirni logor za izbjeglice, a to e, nije prihvatljivo za Europu. Hvala lijepa, gospodin Ujazdovski ima riječ. Dame i gospodo, e, realizam se vraća na scenu, ne populizam nego realizam. Prošle godine svi su govorili o politici otvorenih vrata, ali to je bilo neodgovorno. Ja potpuno podržavam činjenicu da sada tražimo realistična rješenja, moramo kontrolirati vanjske granice Europske unije, moramo pomoći Grčkoj. Ali i moramo zahtijevati da ta zemlja provodi odgovornu politiku moramo osigurati humanitarnu pomoć izbjeglicama, kršćanima i predstavnicima drugih e, vjerskih e, drugih vjera koji su pogođeni krizom na Bliskom istoku. Po mom mišljenju e, sustav kvota nije u skladu sa međunarodnim pravom jer ne možemo E, protiv njihove volje premještati ljude. Samo sigurna Europa može pomagati drugima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Sakorafa na jednu minutu. Izvolite. Za one koji žele shvatiti koliko je duboko utonula Evropska unija, samo trebaju pročitati jučerašnje zaključce, zaključke vijeća nakon e, teških pregovora sa Turskom koja okupira europski teritorij, koja ne poštuje ljudska prava, koja unutar i van svojih granica bombardira Kurde, koja ima predsjednika koji ucjenjuje Europsku uniju, međutim uspio je dobiti e, oslobađanje od iznog režima, uspio je dobiti još 3 milijarde financijskih sredstava a to je vrhunac svega i sramotno je uopće i pisati o tome da se sada e, e, govori o trgovini jedan izbjeglica za jednog migranta zatvaranje tih ljudi u velike koncentracione logore e, to je povreda međunarodnog prava ali Gr E, austrijska i njemačka vlada su ponosne na e, ove zaključce, zaključke. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Rebega. E, potrebni su nam konkretni prijedlozi jer trenutno akcijski plan je e, neuravnotežen od kritične važnosti da se komisija usredotoči na e, osmišljavanje nove politike e, u vezi sa migracijama to moraju biti prioriteti svaki sastanak na vrhu završio je bez rezultata moramo poduzeti e, e, moramo početi djelovati jer ćemo inače biti suočeni sa posljedicama ovog zastoja međutim ono što je stvarnost je nedostatak djelovanja i nedostatak e, učinkovitih mjera hvala lijepa sljedeći je gospodin Zver kolege ja podržavam zaključke izvanrednog sastanka na vrhu. Nažalost, međutim, Europa je čini se e, sinoć otišla u kupovinu. Kupili smo obećanje da će tijek e, izbjeglica biti zaustavljen ili barem usporen i da će konačno šengenski režim biti ponovno uspostavljen. Cijena je međutim vrlo visoka, osobito ako se pokaže da Turska nije pouzdan partner. Ako odluke koje će biti donešene sljedeći tjedan budu razumnije, onda će situacija se možda na kraju poboljšati, ali e, nemamo, ne možemo biti sigurni u to. E, jučer smo Turskoj obećali još dodatno, dodatna financijska sredstva Međutim, e, Turska koristi slabosti Europske unije i odlučila nas je ucjenjivati. To nije pouzdan partner. To nije ponašanje jednog pouzdanog i dobrog partnera to izaziva veliku zabrinutost što se tiče budućnost suradnje između Europske unije i Turske. Novinari su me danas pitali što je sa ljudskim pravima u Turskoj, što je sa novinarima u Turskoj, zar vas oni ne zanimaju? Ja sam e, ja se nadam da ćemo nakon jučerašnjeg samita možda uspjeti postići nešto sa Turskom. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospođa Šlajn. Hvala lijepa. Ono o čemu što je ovdje u pitanju je budućnost Europske unije, buduće generacije će prosuđivati o nama na temelju ovoga što sada uspijemo ili ne uspijemo učiniti. Potrebno nam zajedničko europsko rješenje. Šesto od 28 zemalja članica su ponijele 80% tereta E, moramo se popraviti Grčku, ne smijemo ostaviti na cjedilu i Italija ne smiju biti ostavljene na cjedilu. E, zatvaranje naših granica nije rješenje. Naše vlade ne smiju dopustiti da ih Turska ucjenjuje. Potrebne su nam zajednička rješenja koja se temelje na sveobuhvatnim rješenjima i solidarnosti. Kako je moguće da razmještanje E, izbjeglica je uspjelo razmisliti samo nekoliko stotina njih umjesto 160 tisuća. Prije nekoliko e, tjedana bili smo na Lampetuzi gdje, su, e, gdje se ljude drži tjednima na tom otoku, a nemaju ni cipele na nogama vlade e, zemalja članica ne provode donešene odluke dok ne budemo u situaciji dati tim ljudima šansu za budućnost e, dokle god oni budu žrtve licemjerja dublinskog e, sistema mi ne možemo biti zadovoljni situacijom mi nismo spremni prihvatiti samo kozmetičke, samo površne e, promjene. Hvala lijepa, e, bili ste prebrzi, prevoditelji nisu mogli e, govoriti vašim ritmom. Ako govorite tom brzinom, nećete uspjeti prenijeti poruku koju želite prenijeti. Hvala lijepa, sljedeći govornik je gospodin Silikiotis. Europa nije uspjela u nošenju sa migracijskom krizom. Svjedoci smo nepoštivanja međunarodnog i europskog e, prava. Koliko još izbjeglica moraju e, izgubiti živote e, da bi zemlje kao što su zemlje višegradskog sporazuma prestale sa svojom politikom mi ne smijemo prihvatiti neprihvatljive ucjene od strane Turske kako bi zemlje članice izbjegle prihvaćanje svog dijela odgovornosti. Mi imamo odgovornost i moramo je prihvatiti zatvaranje balkanske rute e, je znači e, kršenje načela solidarnosti prestanite sa tim e, barbarizmom uspostavite odmah legalne i sigurne puteve za izbjegice. ova izbjeglička kriza mora se riješiti na temelju načela solidarnosti hvala lijepa sljedeći govornik je gospodin Buonano hvala lijepa htio sam postaviti jedno pitanje prije nego što počnem sa govorom. Umjesto da nam e, kažete da usporimo e, ako imamo samo jednu minutu na raspolaganje, odgovorite nam kako da e, govorimo sporo ako imamo samo jednu minutu. Doista, teško je u jednoj minuti e, reći e, sve što se hoće, ponovo ćemo pustiti za vas e, vrijeme od nule. Hvala lijepa. Slušajući današnju raspravu želim vam reći o mojim iskustvima ja sam gradonačelnik jednog talijanskog grada, neki ilegalni migranti došli su u naše područje i to ne iz područja gdje vlada rat. Dakle, to vam želim reći, postoje različite situacije. Želim dati jedan prijedlog, obzirom da su ovdje važni predstavnici komisije koji odlučuju o, o sudbini budućnosti Europe. E, Europa je rezultat borbe naših očeva i djedova koji su se borili za ovo što danas imamo sada. Ljudi bježe od eh, iz područja pogođenih ratom bježe u Europu. Eh, među njima su naravno žene i djeca koje treba zaštititi, ali zašto ne pošaljemo mlade muškarce natrag u njihove zemlje kako bi branili svoju zemlju? Dakle, obučimo ih i vratimo ih u njihove zemlje kako bi se e, borili sami za svoju slobodu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je e, gospođa Vozenberg. Hvala lijepa. Za vrijeme jučerašnjeg sastanka na vrhu e, e, pravi, prave odluke su odložene a za to vrijeme e, migranti i dalje pristižu na grčke otoke kako ćemo se dalje nositi sa ovim naglašavam europskim problemom Europska unija ima obvezu osigurati da skupa sa Turskom relociraju direktno sa turskog teritorija izbjeglice u europske zemlje članice i moraju se čvrsto suprotstaviti onim zemljama članicama koje žele zatvoriti svoje granice moraju poštivati ono što su potpisale u prošlosti. Vraćanje izbjeglica mora funkcionirati. Ako je Turska naš strateški partner i ako oni nastave e, tražiti sve više i više e, onda će Europa i sva načela na kojima je osnovana doživjeti definitivni neuspjeh. Hvala, gospodin Hvala. Evo, ne razgovaramo o ovome po prvi puta, a za to vrijeme se djeca migranata igraju u kanalizaciji na makedonskoj granici. Ne bismo trebali govoriti o političarima koji su se odlučili za populističku politiku i koji misle da žičane ograde mogu riješiti stvar. Ne, trebamo govoriti o ženama, djevojkama, djevojčicama, djeci koji su iza zatvorenih granica, koje ne mogu napred, ne mogu natrag. Moramo misliti na majke koje su morale donijeti najtežu odluku svog života kada su odlučile da napuste svoje domove u potrezi za boljim životom na ovo dugo putovanje od tisuća milja i za vrijeme koje su se morale brinuti o svojoj djeci u nadi da će prije kasnije naći novi dom, novu zemlju gdje mogu odgajati svoju djecu u miru. Čije te, te zatvorene granice u Europi su sramotne. Mi gazimo e, europski humanizam i ljudska prava. Mi ne moramo štititi Europu od migranata, nego od političara koji su egoistični i misle samo na svoju vlast i na svoju političku karijeru i činit će sve da to zaštite. Ovdje u Europskom parlamentu moramo to reći jednom za svagda i to glasno. Ne smijemo u Europi, u Europskoj uniji imati zemlje koje ne sudjeluju u našoj politici prema migrantima. Hvala. A sada dajem riječi gospodinu Kontesu. Na jednu minutu imate riječ. Hvala. Potpredsjednice, povjerenice, saslušali smo vas i pročitali smo zaključke sa samita jučer. Izgleda da je izbjeglička politika Europske unije zapravo stvar kompromisa s Turskom. Turska koristi tu krizu i krši međunarodno pravo, krši nacionalni suverenitet i iskorištavaju to za svoje potrebe. Tako da se čini da mi tu trgujemo s robom koja možda je nešto najperverznije što je ikad itko smislio. Mi sada pregovaramo i sa Grčkom. Govorite o ublažavanju e, mjera štednje i otplati dugova e, zato što želite da se pretvorimo u ogromni hotspot e, sa ona tri memoranduma ste nas mučili, sad nas želite dokrajčiti s izbjeglicama. Ali znate, za one izbjeglice koje su ostali na u Grčkoj, taj sporazum će biti zadnji čavao u njihovom lijesu. Sada gospođa Gao. Hvala. Gospođo potpredsjednice, uvaženi zastupnici, Puno se tu pričalo, ali malo je bilo dijela. Ta nesposobnost djelovanja e, destabilizira cijelu regiju i Zapadni Balkan. Moramo e, zaustaviti taj nekontrolirani pritok izbjeglica, vrijeme je da se djeluje. I sve, e, svaki postupak je opravdan koji će dovesti red u tu situaciju. Govorimo o izbjegličkoj krizi, a znamo da samo dio, samo mali postotak eh, tih ljudi su zaista eh, imaju pravo na status izbjeglice. Samo nekoliko njih eh, su pravi tražitelji azila. Većina njih nisu uopće izbjeglice po međunarodnom pravu. Radi se samo o ilegalnim ekonomskim migrantima koji traže bolji život, bolji posao i zato riskiraju svoje vlastite živote i živote svoje djece. I mi ne moramo prihvatiti sve njih. Europska unija mora pokazati da može riješiti te probleme, mora pokazati svoju sposobnost da štiti svoje vanjske granice, moramo poslati jasnu poruku i jasna djela, nema vremena za, gubljenje. Hvala sada gospodina Kjenge. Gospođo Kjenge. Hvala gospodine povjereniče. Što se tiče ove izbjegličke krize, predloženo je mnogo rješenja, a neki su već e, i usvojeni od strane parlamenta i od strane vijeća, neki drugi na njima se radi. I e, znam da imate dovoljan osjećaj odgovornosti da pogurate ovu ideju da se promijeni uredba, Dublinska uredba tako da više ne postoji veza između tražitelja azila i one zemlje u koje su ušli u Europsku uniju. Mislim da to moramo zaista razbiti, jer jedino ćemo na taj način imati pravu politiku koja će štititi ljudska prava i te, temeljit će se na međunarodnom pravu, su solidarnosti i tako dalje. Humanitarna reakcija je samo jedan dio naše strategije. Mi imamo globalni pristup za koji traži, koji već mjesecima traži Europski parlament. Bez vizije budućnosti u Europi, mi ćemo biti žrtve e, jedne, jednog političkog neuspjeha i kolapsa bez presedana i pozvat ću se na ono što je rekao visoki povjerenik za izbjeglice. Moramo ponovno naglasiti ona, one vrijednosti na kojima počiva e, Europska unija. Gospođa Kozlovska-Rajević. Hvala. Na početku ću reći samo Spomenut ću jedan e, zahtjev gospodina Tuska e, ekonomskim migrantima. Rekao je nemojte dolaziti u Europu. I to je zapravo jedan prijelomni, e, prijelomna deklaracija. Jer vidimo da će vjerojatno doći do novog vala migranata koji će biti veći od 2 milijuna i iz toga vidimo da je nova politika da se shvaća da mi ne možemo preuzeti taj teret i da tu krizu treba riješiti putem vanjske politike. Moramo stabilizirati situaciju u Africi i na Bliskom istoku, tako da migranti i izbjeglice se imaju kamo vratiti. I moramo razmotriti to rješenje. Odluke koje su donesene jučer i taj sporazum s Turskom nam daju nadu da ćemo možda sada naglasak e, prebaciti sa e, unutarnje na vanjsku politiku i to također, tu se također definiraju i troškovi koje ćemo možda mi morati snositi. Ne radi se samo o ekonomskim troškovima jer e, ovaj bezvizni režim sa Turskom je dosta visoka cijena. Europa je spremna na kontrolirani način prihvaćati izbjeglice. To je veoma važno sa stanovišta naše sigurnosti, ali također i učinkovite pomoći izbjeglicama. Kako bismo mogli pomoći izbjeglicama učinkovito, moramo imati pouzdane podatke, moramo sve planirati i također moramo imati cijeli niz tih zadataka i proračunati troškove i vidjeti što možemo učiniti unutar Europske unije tako da ne budemo preopterećeni sa pružanjem takve pomoći. Gospodin Kirkos. Hvala. Ovdje u parlamentu mi uvijek tražimo neke sigurne načine da izbjeglice dođu u Europu. U ovom tekstu od jučer vidimo da tu postoji samo ovaj sporazum o vraćanju u Tursku i e, program e, premještanja iz Grčke u druge zemlje članice i apsolutno vraćanje ekonomskih migranata u Tursku, a onda u zemlje odakle su krenuli. Mislim da se sada približavamo tom rješenju, ali koja je cijena? Cijena je činjenica da mi zatvaramo oči pred načelima, pred ljudskim pravima. To je cijena koju moramo platiti, zato što mi ne idemo ka dubljoj političkoj integraciji u Europi. To je cijena koju, koja nam nameće komisija, jer je gospodin Juncker rekao da je to konačna šansa. Tako da mi sada tražimo od povjerenika da, da naprave ono što se od njih traži. Gos Morano. E, gospođo predsjednici, dragi kolege, Evropska unija sigurno nije odgovorna za migracijsku tragediju u Europi ali e, svojim porukama e, ona je potakla ilegalne migracije na svoj teritorij. To treba reći. E, politika kvota Time pozivamo migrante na naš teritorij. Stvarnost u Francuskoj, Francuska je odabrala ideju da E, te migrante u e, francuska sela. E, u tim to nisu zatvori. 25% migranata koji su poslani u ta sela su otišli bez, a nisu ostavili i adrese. Ne možemo ih identificirati. Mnogo od tih ljudi su došli u našu zemlju, na naš teritorij, da bi e, popravili svoj e, život. A mi smo im lagali. To je nekohorentnost kojom se vodi danas Evropska unija. Trebamo imati čvrstu politiku, trebamo e, poslati politiku, politiku vraćanja koju danas nemamo migracijska politika je pošla sasvim krivim putom. Gospodin Čovski ima riječ. Hvala gospođo potpredsjednice. Dragi potpredsjedniče komisije, prije zime većina nas je mislila da će ovaj migrantski val biti zbog lošeg vremena zaustavljen od, ili barem usporen, ali to se nije dogodilo i sada Europa će se suočiti sa još većom katastrofom nego prošle godine u isto vrijeme. Krajnje je shvatimo da imamo veći problem nego što smo mislili. Ja sam sam e, imao prilike vidjeti e, da Grčka ne upravlja tim tijekom e, izbjeglica i posebna situacija na granici između Grčke i Makedonije je nepodnošljiva. Ako ne dođe do promjene i to brzo, Grčka će biti nesposobna zaštititi šengensko područje, a onda više neće nikakvi programi pomoći. Govorimo, moramo govoriti o konkretnim mjerama, o tome kako raditi suradnja sa balkanskim zemljama, partnerstvo sa Turskom, uspostava te zajedničke obalne i granične straže. To su samo neke od instrumenta, ali one nas ne mogu spasiti. Gospodin Poljeze.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 Europska komisija se jako trudi e, da nađe rješenje do 31. ožujka. Nadam se da će se držati toga roka. E, nadam se također da će nakon toga e, države članice u vijeću biti dosljedne. Hvala lijepa. Sada gospođa Koraca Bilt. Hvala ova politika zatvorenih granice kvota naprosto prebacuje rješenje problema na druge zemlje. Svi moramo raditi zajedno. Moramo e, se pomaknuti do boljeg prihvata od ovog nekontroliranog priljeva. Moramo registrirati te ljude na humani način i povratiti Schengen. Moramo harmonizirati baze podataka između Turske i Europske unije. To je ključne ja, važnosti. Ja podržavam ovaj akcijski plan sa Turskom. Planovi za izbjeglice u odnosno ti novci za e, izbjeglice u Turskoj, u Libanonu i tako dalje moraju se brzo isplatiti i trebamo se boriti protiv e, krijumčara u Mediteranu. I sve zemlje članice moraju povećati svoje kvote i ubrzati proceduru sa UNHCR-om, preseljenje, repatriacija i provođenje e, novog Dublina mora se ubrzati. Stigmatiziranje izbjeglica je dio problema. E, tu se onda e, pretvaraju ljudi u međusobne protivnike. Izbjeglice nisu niti teret, niti opasnost radi se o ljudskim bićima, djeci, ženama koji trebaju našu zaštitu. I zadnji je gospodin Plenković gospođo predsjedavajuća poštovani potpredsjedniče komisije gospodine timmermans zahvaljujem vam na pregledu provedbe europske agende za migracije tijekom koje je u zadnjih praktički desetak mjeseci u europsku uniju ušlo oko osamsto tisuća ljudi a od toga sto dvadeset tisuća ove godine. naš je ključni zadatak da pokušamo od nekontroliranog nelegalnog priljeva ljudi koji bježe za zaštitu i bježe od ugroze vlastitoga života da organiziramo taj prihvat na solidaran način na human način ali isto tako i na pravan način. zato pozdravljam vašu inicijativu da dođe do revizije e, dublinske uredbe da se zaštiti schengenska stečevina i da se maksimalno učini u naporu dijaloga sa turskom kao što je bilo jučer da ona spriječi krijumčare da ilegalno prevoze ljude preko egejskog mora i dovode do tragedija a da se istodobno pomogne grčkoj a osobito ovoj katastrofalnoj situaciji na makedonsko grčkoj granici koja kasnije ima za posljedice na čitavoj takozvanoj istočno mediteranskoj i balkanskoj ruti. hvala vam lijepa kolege. Dobila sam 17 zahtjeva za spontano javljanje za riječ. Nažalost, ne mogu sve prihvatiti zato što kasnimo i imamo još pet rasprava danas eh, na večer, ali počet ćemo i prva je gospođa Šojdrova. puhemies olen Hvala. Zaista me brine situacija sa Schengenom. Jučer e, je napravljen sporazum sa Turskoj, ali mislim da je nerealno misliti da će Turska riješiti migrantsku krizu Europe. Mi moramo sami srediti svoje vanjske granice mm. e, imamo te odluke vezano za registraciju hotspotove, prihvat, e, raspodjelu izbjeglica po drugim zemljama. Mi smo donijeli desetine odluka i preporuka, ali ovo je dovelo do toga da zemlje članice zapravo više ne vjeruju jedna drugoj. I zato smo ponovno uspostavili pogranične kontrole. Očito je da mjere koje je komisija predložila trebaju se provoditi kako bi se ponovno e, uspostavio Schengen i kako bi ljudi mogli se slobodno i sigurno kretati unutar Europske ali također moramo E, štititi vanjske granice. Moja zemlja pokazuje da europska solidarnost nije praz, nisu prazne riječi, nego to je način da koji se rješava ova najveća e, izbjeglička kriza nakon drugog svjetskog rata, to je egzistencijalna kriza Europe. Portugal je ove, ovaj tjedan primio 64 izbjeglice koje su stigli avionom iz Grčke i oni su na zatvorenoj granici sa e, firomom e, se suočili sa nehumanim e, postupanjem i te zemlje krše pravila ne samo Schengena, ne samo međunarodnog prava, nego i opće pristojnosti. Ali što je sa drugim vladama Europske unije? Zašto Europsko vijeće i Europska komisija kažnjavaju Grčku i Portugal? Zato što nisu ispunili decimale što se tiče deficita, a ne kažnjavaju Mađarsku i Austriju koji muče žene i djecu i uništavaju solidarnost e, možda iz istog razloga iz kojeg Europskog vijeće dopustio jučer da, da predsjednik Erdogan ga ucijenjuje. Gospodin Kjučuk. Hvala gospođo predsjednice, uvaženi povjerenici. Europska unija je sada u kritičnoj situaciji. Velik broj zemalja članica nije spreman preuzeti svoj dio odgovornosti. Prije nekoliko mjeseci smo govorili o zajedničkom djelovanju, no mi se ne držimo dogovora koji su postignuti. Odluka komisije da se 700 tisuća eura dodijeli za humanitarnu pomoć tijekom izbjegličke krize je posebno važna za Grčku i za zemlje Zapadnog Balkana. Ovaj zajednički plan za Tursku također ima ulogu jer to je nužno je da se smjesta uspostavi europska e, granična i obalna straža Bugarska je također sudjelovala u ovoj inicijativi jer mi ne želimo biti tampon zona. Također moramo sudjelovati u e, bliskoistočnom mirovnom procesu i moramo uspostaviti novi postupak za dodjelu azila. E, predsjedniče, potpredsjedniče, e, odluka vijeća za djelovanje u Grčkoj i današnja izjava, izjava o agendi za migracije e, pokazuje da nehumana priroda ove politike koja dovodi do destabilizacije u zemljama podretla e, sada e, dovodi do novih žrtava. Oni će biti vraćeni i da li trebaju zaštitu ili ne. E, e, Turska neće po, e, poštivati međunarodne konvencije. Sada će o, o, mi stvarno loše postupamo s ovim ljudima koji traže bolji život u Europi. E, Turska će iskoristiti ovu situaciju. To pokazuje u kakvoj se dubokoj krizi nalazi Europa. E, mi se stvarno ne držimo svojih načela. Hvala što ste mi dali riječi. Gospodine povjeriće, e, spomenuli ste nekoliko mjera provedbu akcijskog plana Također se spomenuli e, sporazum o premještanju e, migranata s Turskom. Mislim da bi e, u prvom redu države članice morale postići međusobne sporazume. To bi trebala biti prva mjera, mjera prije zatvaranja granica. Umjesto solidarnosti između država članica prebacili smo stvar na Tursku. E, platit ćemo visoku cijenu za, za to. Šest e, e, milijardi eura dajemo ogromne koncesije Turskoj koja krši ljudska prava. Znamo da je Turska vrlo naderana zemlja kad se radi o najboljim rješenja za trgovinu mi u državama članicama moramo e, također postići e, prikladan sporazum. Hvala. E, druga rasprava o imigraciji danas. Jutro smo slušali gospodina Grandija, povjerenika Ujedinjenih naroda, ali nitko nije rekao E, što je najvažnije što ne smijemo skriti od, naših, e, od, e, od našeg društva mm, deseci tisuća nezakonitih emigranata su došli u Europu već ove godine. Stalno slušamo neke izjave o, o otvaranju zakonitih migracijskih puteva. Mi stalno govorimo da im možemo pomoći, time ih potičemo da dolaze u Europu, što je potpuno neodgovorno. E, oni moraju shvatiti koje će biti posljedice njihovog dolaska u Europu. Hvala. Htio bih zapitati gospodina Timmermansa nešto. E, e, postavili ste pitanje e, želi li Evropska unija riješiti pitanje izbjeglica. Govorili ste o Grčkoj. Ovdje je gospodin Avramopoulos, on je bio ministar obrane Grčke E, može li Grška braniti svoje granice? Da li je Grška ikada pitala svoju vojsku da to uradi? Mi govorimo o graničnoj straži, a e, Turska neće prihvatiti e, izbjeglice koje je protuzakonito poslala u Grčkoj. Zašto pretvaramo naše lijepe zemlje u, u očajničke e, koncentracijske logore. Zašto se fiksiramo na Tursku koja nas e, sve više ucijenjuje? Imam dojam da dajući Turskoj mogućnost da brani e, evropske granice, to znači da silovatelja molimo da spava sa ženom koju će silovati. Mislim da to nije pametno, gospođo Matera. Hvala predsjednice. Htjela bih zahvaliti povjereniku na predstavljanju novih e, zakonodavnih prijedloga. E, to će pomoći u e, migracijskoj krizi. Moramo razlikovati između izbjeglica koji trebaju zaštitu i ekonomskih migranata. Predsjednik Tusk je poslao jedan poziv e, u kojem traži da ekonomski migranti ni ne krenu na put. Moramo e, nastaviti diplomatske napore da e, riješimo sirijsku i libijsku krizu. Ne smijemo pocijeniti informacije od naših obavještajnih službi koje nam kažu da među migrantima se nalaze teroristi koji koriste balkansku rutu da dođu u Europu moramo koristiti Eurojust i Europol i raditi prema e, stvarnoj razmjeni informacija. E, države članice moraju u tome surađivati. Gospodin Lopez Akila ima. Hvala lijepa gospođo predsjednice, povjereniče. E, izražavam zabrinutost naših građana zbog odluka koje donose Evropska unija. E, strategije se ne primjenjuju. nema političke volje i solidarnosti. E, problemi kvota i rješenja e, ne leži u povjeravanju uloge prihvatitelja izbjeglica E, Turskoj i davanjem Turskoj novih olakšica u, e, u traženju e, pristupa Europskoj uniji. Mi dajemo obećanja koje ne možemo izvršiti. Moramo osigurati da situaciju u kojoj se držimo temeljnih načela i ljudskih prava. E, e, uvaženi zastupnici parlamenta e, rekao bih da se svi slažemo u ovoj sali trebamo riješiti ovu neviđenu krizu Samit je bio potreban korak iako nismo došli do konačnog rješenja samit sljedećeg tjedna je još važniji svi moraju e, preuzeti svoje e, obveze i odgovornosti. E, ono što mora pobjediti je, je solidarnost i to opipljiva solidarnost o kojoj se jučer govorilo. Solidarnost je temelj i glavni stup, stup prijedloga komisije. Izbjeglička kriza je katalizator za sudbinu Europske unije. Moram vas podsjetiti ovdje o mitu o Sizifu koji svi poznate. E, da li je Europa sada u ulozi Sizifa? Ima težak, e, teško breme na leđima, ali apsolutno je potrebno da sve države članice sudjeluju u obrani Europske unije. Ne smijemo dopustiti da kamen opet počne se kotrljati e, niz brijeg. E, e, tendencija da se lako usvaja, usvaja populistička retorika vidi se u rezultatima izbora u raznim državama članicama. Na taj način E, dopuštamo da prevlada populizam, nacionalizam, fašizam što škodi e, temeljnim vrijednostima Europe. Ponavljam, nećemo promijeniti našu strategiju, pozivamo sve da je podrže. Trebamo e, sveobuhvatna premještanja, vraćanje onih koji nemaju prava da traže azil sve države članice snose tu odgovornost. E, e, države članice zajedno sa komisijom moraju sačuvati Schengen. Čak kad neki političari ne shvaćaju simboličnu vrijednost Schengena, one će ipak e, snositi ekonomske posljedice nestajanja Schengena. Neću ponavljati sve o Schengenu, vi to sve znate. E, nijedna država članica ne može podnijeti ovo breme sama. E, moramo nastaviti s operacijama s Frontexa i brzo se dogovoriti, dogovoriti o e, graničnoj straži. Ne možemo čekati da se stvari same poprave to e, one se neće popraviti ako se svi ne budemo angažirali. Stoga pozdravljam i angažman naših e, partnera e, UNHCR-a, NATO-a koji će nam pomoći da zaustavimo djelovanje krijumčara. Objavili smo rat protiv krijumčara. E, u, e, trebamo Tursku da se suočimo s ovom globalnom krizom. Naravno da tu postoje neke sumnje, ali nikad ne smijemo zaboraviti da je Turska ključni igrač na ovom području i e, partner Europske unije ali nećemo e, raditi protiv naših vlastitih pravila i propisa. to će se razjasniti u sljedećih nekoliko tjedana. E, vraćanje e, se može raditi samo u skladu sa europskim i međunarodnim pravom. Moramo završiti našu strategiju premještanje e, i e, preselenje je ključ. Trebamo izgraditi e, zakonite puteve za one koji ih trebaju. Mi ćemo objaviti naše planove o reformi Dublina. Slažem se s vama, moramo pravedno podijeliti teret i na području zakonite migracije ne možemo e, imati Europsku uniju bez e, primjerene migracijske politike, uzimajući u obzir e, globalne trendove. Moramo surađivati sa gospodarskim sektorom. Moramo imati koordiniranu politiku o integraciji. To će završiti ovu sliku. Dragi zastupnici, Vaše intervencije su bile vrlo korisne za mene i zahvaljujem vam. E, uzet ću ih, shvatit ću ih e, vrlo ozbiljno e, i smatram da u ovom domu nastaje naša politika. Tu se ona rađa, tu se ona brani u ime europskih vrijednosti, u ime europske demokracije. Hvala vam lijepa. Hvala vam, rasprava je završena. I gotova. Na početku jučerašnje sjednice smo imali rezoluciju odbora za transport